A mikrofon nemamo. Oprostite, nemamo mikrofon. Ono što je od ključne važnosti za razvoj e, regije je postiz za stabilnost, za bolje uvjete života i situaciju koja mora voditi također do toga da se omogući sigurnost e, u kontekstu migracija. Ako nema društvenog i socijalnog razvoja, nema stabilnih država u regiji, također nema ni učinkovite suradnje. E, na primjer, e, e, tu se onda ne može niti boriti protiv trgovine ljudima koji završava tragično u, središnjem, u sredozemnom moru. Što se Sahare tiče, gospodin Benifej dao je dobro izvješće sa puno prijedloga i koje omogućuje da se E, zemlje međusobno jačaju i međutim međusobno moraju e, pomagati jedne druge u e, gospodarskom razvoju. Znači tu više treba govoriti o ovoj prekograničnoj infrastrukturi i suradnji i trgovinskim odnosima koje treba jačati u regija što nam omogućuje onda da se na taj način i tim državama jača politički i ekonomski razvoj. Mislim da je to, to je svakako naše najbliže susjedstvo, to su države našeg Mare Nostruma, našeg sredozemlja, sa njima trebamo suradnju i stoga je toliko važno da se ovdje toliko potrudimo i da djelujemo u vlastitom interesu i jačamo te zemlje kako bi to pomoglo jačanju naroda i miru na sredozemlju te također jačanju demokracije i vladavine prava. Hvala. Hvala vam. A sada u ime socijalista i demokrata riječ ima gospođa Gomez. Izvolite. Europska tišina o mirnim demonstracijama u Alžiru govori malo o tome, e, govori puno o tome kako smo malo naučili iz arapskog proljeća. Još uvijek e, se pravimo e, da Libija ima i pravu vladu i mornaricu ili da, se, da je situacija u Egiptu bolja nego što je bila pod Mubarakom. Ako Europa doista želi široku strategiju za južno sredozemlja temeljem načela koje e, zagovara e, Zašto ne pomažemo onda tim ljudima koji traže pravdu i demokraciju? Jer ako to ne učinimo, nećemo pomoći niti njima, niti nama. Naše su sudbine usko povezane s njima. Trebali bismo stvarati prilike i radna mjesta za mlade u tim zemljama. E, izvješće Benifej važno je o tome i govori o ciljevima koje bi Europska unija trebala imati u regiju uključujući poštivanje ljudskih prava, žena, manjina, također i potrebu za integriranim politikama koje će se posebice boriti protiv trgovine ljudima, e, terorističkih skupina koje se financiraju e, offshore prostorima koje, u kojima, koje su uključene Europska unija. Regionalni dionici dopuštaju da se to događa i kolaboriraju sa teroristima koji rade protiv naših interesa u Europi. Hvala, a sada u ime konzervativaca riječ ima gospodin Čarnecki. Na jednu minutu, izvolite. Grazie, signore presidente. Dziękuję bardzo, panie komisarzu. Zahvaljujem predsjedniče, povjereniče. Vjerujem da moramo povući, izvući određene zaključke i poučak iza arapskog proljeća, a taj poučak i pouka možda je da se ne treba pre, previše žuriti sa ocjenom situacije u e, području u tom području gdje se e, previđaju određene e, događaje ili dionici koji mogu kasnije uzrokovati još veće probleme. Tako da vjerujem, realizam je nešto što nam je potrebno kao i pragmatizam u razmatranju ovih slučajeva. Bez sumnje moramo dati potporu i onima koji dijele naše vrijednosti u toj regiji, no također trebamo paziti i da to ne bude e, početak mjera koje će biti nepovoljne za nas. Hvala vam, a sada u ime liberala riječ ima Eh, zastupnica Šake na dvije minute, izvolite. Thank you, President, Hvala predsjedniče povjereniče kolege. To je bila jedna od prvih tema na kojima sam se bavila kao zastupnica i jedna tema s kojom eh, zatvaram svoju eh, ovaj mandat. To je ustanak ljudi u arapskom proljeću kao i sada za ljudi koji žele oblikovati vlastiti život, žele prilike i demokraciju Ljudi koji pozivaju na to trebaju naići na našu potporu. E, to što mi ništa ne činimo prema susjedima ne znači da oni neće, da to neće imati utjecaja na nas. Uvijek, mislim da tu postoji e, promašena prilika da smo više investirali u slobodu i prava mladih očenih populacija u, na istoku i u Africi u Bliskom istopu i Africi, što se sve moglo dogoditi. Tamo kada, se kada bi se e, uložilo, e, ta, to bi nam se više struko e, vratilo. I treba investirati upravo u ljudska prava, prava žena i manjina. Jer nakon pljačkanja od korumpiranih vođa, mladi su ti u koje vrijedi investirati kao i demokracija, ali Europska unija u jednom trenutku krenula u suprotnom smjeru. E, rat u Siriji e, i e, takozvano odgovor Europe za ovom upravljanje migracijama i postupanje prema ljudima koji bjede od strašnog progona, to smo outsourcirali drugima za zamjenu za novac, znači poslali ih istim vrstama diktatora koji su uzrokovali njihov bijeg iz zemalja u međuvremenu. Gledajući Alžir danas čini se da smo napravili jedan cijeli puni krug od 360 stupnjeva. Egipat je još uvijek e, e, tempirana bomba kao i ove druge zemlje. Rat u Siriji i dalje se nastavlja i bojim e, da je e, opasno što Europa nije ključni dionik u tom rješavanju. Stoga postoje bolne, ali važne pouke e, kojima nas uče, uči arapsko proljeće. Trebamo jačati naše politike i ne bježati od naših odgovornosti jer su naše sudbine povezane s onim sudbinama ljudi na Bliskom istoku. Hvala vama. Sada u ime zelenih riječ ima gospodin Sole na jednu minutu. Izvolite. Hvala vam. Velike nade i zahtjevi koji su potaknuli arapsko proljeće se još uvijek nisu ispunili. U većini zemalja duboki e, razlozi globalnih prosvjeda, nedostatak mogućnosti, autoritarni režimi, e, korupcija, nedostatak e, radnih mjesta. Sve se to samo pogoršava, a u nekim zemljama se situacija još i dodatno pogoršava. Odgovor Europske unije na sve ono što se dogodilo nakon arapskog proljeća pa nije baš bio na visini, to također moramo istaknuti. Falila nam je i vizija i ambicija, a neke zemlje članice su mm, prioritizirale vlastite e, interese i, i svoje odnose umjesto zajedničkog i dosljednog odgovora. Europska unija mora demokratizaciju i ljudska prava staviti u centar svojih politika prema regiji Bliskog istoka i Sjeverne Afrike budući da su autoritarni režimi um, o, nestabilni i e, moraju napokon ustupiti mjesto demokratskim e, promjenama. Hvala. Hvala Žordi. A sada u ime Ujedinjene ljevice riječ ima gospodin Vjegas. Izvolite. Zahvaljujem. Osam godina nakon arapskog proljeća moramo vidjeti da su da je nezadovoljnost ljudi bila iskorištena od strane zapadnih e, vlasti. Sada je još manje sigurnosti, samo pogledamo situaciju u Libiji i Siriji. Imperializam je doveo do potpune destabilizacije tog dijela svijeta i objektivno jačao autoritarizam e, trgovine ljudima te e, organizirani kriminal. Sve se to nije dogodilo slučajno, sve je to dio šire strategije za dominaciju energetskih izvora kojima obilo je taj dio svijeta ovoj rezoluciji vidimo potpuni nedostatak kritike uloge EU, NATO i Ujedinjenih e, država u tom dijelu svijeta i moj klub osuđuje e, zloporabu ljudskih prava i poziva na uspostavu e, vraćanje vlasti ljudima. Hvala vam sada u ime ENF-a. Riječ ima gospodin Schaffhauser na jednu minutu, izvolite pas un printemps mais un hiver un long hiver de proljeće nije bilo proljeće nego zima, duga zima sa smrću i uništavanjem jer e, islam je takva zima i revolucionarni islamisti sada su potučeni e, u regiji a protiv e, volje Europske unije od strane Rusije uz pomoć e, e, SAD-a. I sada salafisti također u Siriji su posijali kaos i uništenje i izvješće Benny Fay kaže da su to bili demokratski događaji, ali nisu to bili. A rješenje nije demokratizacija, nego u, u snazi države koja je jedini garantor stabilnosti. Hvala sada riječ ima gospodin Balco na jednu minutu. Zahvaljujem. Nakon eh, arapskog eh, proljeća sada smo dobili izvješće koje predstavlja događanja 2011. u pozitivnom svjetlu. Navodno su se diktature raspuštene od strane demokratskih snaga i sustava. No, na američke i britanske snage doduše a jesu srušile ranije diktature, no došle su nove diktature na njihovo mjesto a ilegalne migracije su samo jačale a koje ugrožavaju europski identitet. Možemo pisati izvješća, ali kada ih pišemo, onda bismo trebali razmišljati i govoriti o domaćem stanovništvu i što se događa sa njima i to jasnim jezikom. Hvala vam. A sada riječ ima zastupnik Preda na minutu i 30. Izvolite. Hvala predsjedniče prisjećajući se arapskog proljeća vidimo neke dobre i neke loše stvari. Ne možete ono što se dogodilo u regiji usporediti sa protukomunističkim revolucijama krajem 80 ili sa naranđastom revolucijom kako sugerira Kremalj. U Magrebu postoje države koje se još uvijek nastoje demokratizirati, na primjer e, Tunis, a ima drugih država, država koje ne uspijevaju uvesti uvjerljive i trajne reforme. Dakle, to ne možemo usporediti sa demokratskim procesima u središnjoj i istočnoj Europi krajem 80 Europska unija E, podržava mladim režimima trebala bi činiti više da bi se mladi zaposlili Naša strategija je manje više uspješna ovisno o državi o kojoj je riječ, ali put naprijed leži u uvjetovanosti. Trebamo zahtijevati poštivanje ljudskih prava i to mora biti u srži naših odnosa s tim zemljama. Moramo u tome biti dosljedni. Neke države članice djeluju izvan okvira Europske unije kad god dođe do krize Dakle, e, pogledajte na primjer Rusiju. Mi bismo e, trebali tu e, bolje djelovati. Imamo puno karti na koje možemo zaigrati, osobito kad je riječ o Siriji. Hvala vam gospodine Preda. A sada riječ ima zastupnica Đil na minutu i 30. Izvolite. Predsjedniče, prije osam godina postojale su nade da će regija MENA biti inkluzivnija i demokratskija, no sada slika izgleda tužno. 2011. E, godine je došlo do nemira i situacija se pogoršala. E, nezaposlenost mladih se povećala, najveća je na svijetu. Umjesto da se nose s tim izazovima, države članice su ograničile svoj interes na sigurnost i upravljanje migracijama. Taj kratkovidni pristup izaziva sve veći bijes i frustracija u našem južnom susjedstvu i to će nam se obiti o glavu primila sam e, poruke od svojih birača e, gdje se govori o e, kršenjima ljudskih prava migranata u Libiji. Što činite protiv onih koji to rade, a primaju novce od Europske unije? što činimo da bismo izradili e, odnosno doveli do boljih gospodarskih poredaka e, e, kako utječemo na donošenje odluka, pogotovo kad je riječ o mladima i o borbi protiv korupcije. Nadalje, Rusija ostavlja svoj pečat na toj regiji. Kako ćemo na to reagirati? Hvala.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 koju ne smijemo zaboraviti, lekcija iz odgovornosti. Mi ne govorimo sada o abstraktnoj politici. Posljedica arapskog proljeća je rat u Siriji. To je rat E, koji će se voditi dok ne umre, odnosno ne pogine i posljednji sirijac. A i to je kontekst u kojem se pojavio ISIL. Mm, ljudi kažu da bismo se trebali opredijeliti za razvoj Magreba, ali to ne znači da trebamo sudjelovati u sukobima kojima ne vidimo ishod. Hvala vam. A sada riječ ima gospodin Kolombijer. Izvolite na jednu minutu. Gospodine predsjedniče, puno ljudi se žali na razne stvari, a ne vide njihov uzrok eto pet godina nakon onoga što dovete, zovete arapskim proljećem e, to je dovelo do ratova u Siriji i u Libiji sa strašnim posljedicama e, do e, povećanja islamističkog terorizma, do povećanih migracija. Dakle, Sarkozy ima veliku odgovornost za sve to. Vidimo mobilizaciju u arapskom e, svijetu, e, ljudi žele obnovu demokracije. Europska unija je pokazala da je e, njena funkcija biti pudlica globalizma i vidimo kako je to strašno za sve samo suverene nacionalne države će spasiti svijet i regiju. Hvala. Hvala. Sada riječ ima gospodin Milan Mone na minutu i 30. Izvolite. Mikrofon, molim vas. Nemate mikrofon. Evo sad funkcionira. Hvala. Naše južno to je vrlo važno, no nažalost no, nažalost, u proteklih nekoliko godina e, nade koje su se probudile arapskim proljećem nisu donijele prosperitetne demokratske režime. Upravo suprotno. Sve te zemlje sada se moraju suočavati sa brojnim problemima. Pred njima su socijalni, sigurnosni, gospodarski problemi. U proteklih 20 godina ovdje smo jako puno pažnje posvećivali zemljama istoka Europe, a e, susjedi na jugu su se osjećali malo zanemareni. E, a imamo zapravo i jako puno izazova e, koje dijelimo. Sigurnost, klimatske promjene, energetska opskrba, borba protiv terorizma, važni trgovinski tokovi, ulaganja i tako dalje. Isto tako trebamo intenzivirati naš politički dijalog s tim zemljama i bilateralno i multilateralno. I imamo i Uniju za Mediteran koja je napunila deset godina i koja nije dovoljno iskorištena unatoč velikim očekivanjima s kojima je nastala. S druge strane, htio bih istaknuti da jako puno zemalja članica, poput moje, Španjolske, imaju vrlo čvrsto veze sa zemljama e, južnog susjedstva zbog e, zemljopisnih i povijesnih razloga. I svi moramo ići u istom smjeru. Dijalog, suradnja, ulaganja koja će pomoći e, modernizaciji i pomoć u osposobljavanju mladih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 Predsjednice, predsjedniče, svakako je pohvalno što se Europska unija truži u, na Bliskom istoku i Sjevernoj Africi. u, toj regiji puno je kriza pomoći doprinijeti boljoj budućnosti i njezinom provedbi. Sladavanje migracijske krize u sredozemlju je u interesu svih i zemlje podrijetla, zemlje tranzitne zemlje i zemlje prihvata. To je u zajedničkom interesu i Europske unije, sjevernoafričkih zemlja i zemljama subsaharske Afrike. Europska unija mora dos, e, ponovno e, dovršiti svoju promašenu politiku e, i spriječiti dalju ilegalnu imigraciju time što će se boriti protiv uzroka E, ostvariti međunarodni savez i pomoći zemljama podrijetla. ne smijemo njihove programe e, dovoditi u Europu, nego im e, pomoći tamo gdje oni nastaju. Za to se zalaže europski model. Hvala vam kolega. A sada otvaram postupak spontanog javljanja za riječ. Dobio sam samo jedan zahtjev. E, riječ ima Julie Ward. Izvolite, imate riječ. Ostala sam u ovoj e, vijećnici kako bih rekla jednu važnu stvar. Kada je krenulo arapsko proljeće, evropske zemlje su propustile priliku razviti demokraciju i vladavinu prava. Iznevjerili smo mlade generacije koje su vodile te prosvjede time što smo prioritizirali kratkoročne interese i nismo im pružili podršku prema putu demokracije. No mogli smo biti ambiciozniji, ali ne, štitili smo vlastite interese. Mm, pitali smo naše susjede da mm, rješavaju problem migracije za nas. Zatvorili smo granice. Zatvaramo oči pred e, sve gorom situacijom e, aktivista e, za ljudska prava te nevjerojatnom situacijom u kojoj žive žene i LGBT i mm, osobe. Danas mladi u Alžiru prosvjeduju i stvarno je vrijeme da europska vanjska politika iskoristi svoj puni potencijal. Vrijeme je da e, obrani ljudska prava u, sjevernom, e, u Sjevernoj Africi, na Bliskom istoku i svugdje drugdje u svijetu. Hvala vam. A sada riječ dajem povjereniku Hanu u ime e, visoke predstavnice Unije za vanjske poslovo. Gospodine povjereniče, izvolite. Hvala vam. Hvala vam svima na doprinosima. Mislim da je ovo bila vrlo e, dobra rasprava. Spomenuli ste jako puno interesantnih stvari. Neki od vas su spomenuli bolju suradnju između Europske unije i e, zemalja u susjedstvu, e, poticanje gospodarskog razvoja te demokracije. Sve je to prioritet. Razmotrit ćemo vaše komentare i učiniti sve što možemo kako bi sredozemlje bilo mjesto dijaloga i suradnje. E, htio bih odgovoriti gospodinu Polku koji je otišao da je ovdje riječ i o međuregionalnoj suradnji između zemalja na jugu koje još uvijek imaju jako puno neiskorištenog potencijala. No hvala vam svima na podršci, to nam puno znači u našem radu u toj regiji. Hvala vam. Prije nego što dam riječ gospodinu Benifeju, moram reći da bih bio vrlo rado sudjelovao u ovoj raspravi, ali sam e, morao evo mijenjati kolegu za predsjedavajućim stolom. No svakako vam želim čestitati na odlično određenom poslu. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Hvala vam na ovim lijepim riječima. Želim zahvaliti povjereniku Anu, Hanu, na vrlo važnim riječima. Želim zahvaliti i svim kolegama koji su doprinijeli ovoj raspravi. Siguran sam da iz svega što ste rekli da ćete dalje raditi na tome. Još sam vas htio podsjetiti na ulogu odbora FAM te izvjestiteljice Marije Arene, nje sada ovdje nema, ali ona je također pripremila jedno vrlo korisno mišljenje koje mi je eh, jako poslužilo u pripremi izvještaja, a to je o bilo mišljenje o ulozi žena u osnaživanju ovih društava. Susjedska politika te revizija iz 2015 e, je uvedela, uvela načelo diferencijacije e, kako bi se vodilo računa o posebnostima svake zemlje e, i definiranje zasebnih politika za svaku zemlju. U ovom izvještaju također stoji da ovo ne treba se pretvoriti u manji utjecaj na zemlje partnere. Ne, mi u izvještaju također tražimo da se kriteriji uvjetovanosti e, primjenjuju na stroži način, da se ne sluša samo mišljenje nadležnih tijela. Moramo poslušati i mišljenje civilnog društva Mm, povjerenik nas je podsjetio i na sve što se događalo u Siriji. Civilno društvo mora biti protagonist u našem radu, a posebno se moramo posvetiti eh, tome da, čujemo mišljenje građana i mišljenje malih ljudi, mladih ljudi. ovo je jedno od najvažnijih e, područja za našu vanjsku politiku. Hvala vam, hvala i petorici kolega koji su ostali do kraja rasprave. Ovime zatvaramo raspravu, a e, glasanje je sutra. Sretno.